komisije vezano za talidomid. Prvi govornik je gospođa González Pons. Gospodin González Pons, ispričavam se. Por Zašto talidomid? Zato što je to bila nacistički lijek koji su nacistički laboratoriji e, izumili, koji, koji je bio u prodaji do 70. godina i stvorio velike malformacije u novorođenčadi. Niko nije spriječio distribuciju i prodaju tog lijeka e, trudnim ženama, i mnogi ginekolozi i liječnici su ga prepisivali, tako da se rodilo oko 10.000 djece bez udova ili sa nerazvijenim e, udovima zbog talidomida. Izgleda je to laž, međutim istina je da su žrtve morale čekati 50 godina da netko u Europskoj e, uniji to prizna i ispravi problem. To je užasna tragedija u europskoj povijesti. Majke koje su uzimale taj lijek e, zbog e, mučnine u trudnoći su u mnogim slučajevima umrle e, ili su vidjele svoju djecu koja su došla do E, odraslih ljudi s takvim malformacijama, na niko nije preuzeo odgovornost za to. Ta djeca su patila i nikada nismo raspravljali o tome u Europskom parlamentu. Jer suočavamo se s ljudskom dramom i trebamo političko rješenje. E, užas je da e, nakon 50 godina još uvijek nemamo odgovor na to. U mojoj zemlji pod Frankovim diktatorstvom taj je, taj je lijek skinut s tržišta tri godine nakon što se pojavio problem. Bilo je 300 žrtava, a samo 24 ih je priznato kao takve, jer nijedna strana nije e, prihvatila da riješi problem onih koji su bili e, pogođeni talidomidom. Jer e, žrtve diktatora su zaboravile na, demokraciju i do 1975. zaboravile su rješavati taj problem na pravi način. Žrtve su bile među mojom generacijom. Njemačka i španjolska vlada nikada nisu preuzele odgovornost i mislim da moramo e, to braniti s našeg e, stajališta u parlamentu. Žrtve kažu da je situacija sve gora i da nema nikakve, nikakve naknade za njih. Sutra će biti prekasno, zato danas trebamo pravdu. Hvala. Thank you very... Hvala vam lijepa. Sljedeći je gospodin Kote. Dvije minute. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi kolegi i kolegice. Vrlo je tužno da smo mi ovdje danas tako dugo nakon što je izbio skandal talidomida i da moramo sada razgovarati o tome. Govorimo o 900 žrtvi koje još uvijek nije dobilo nadoknadu štete na kraju svega nema rješenja, ali zahvaljujem e, povjereniku koji je danas s nama ovdje i što stavljamo pritisak na vladu raznih zemalja. koje su omogućile prodaju talidomida trebao bi postojati fond i naknada štete, a to je hitno pitanje, zato što žrtve imaju svakodnevno velike probleme u svom svakodnevnom životu i zato moramo staviti pritisak i poslati poruku u glavne gradove tih zemalja na koje su bile pogođene tim skandalom i gdje žive ti ljudi. Upiranjem upiranje prstom u jednu zemlju ne pomaže žrtvama. Bilo bi dobro kada bismo zajednički e, djelovali i poslali poruku da trebamo europsko rješenje za one koji ne mogu dobiti naknadu e, iz e, fonda za talidomid. E, oni trebaju naknadu štete hitno. Zaista me zanima reakcija vijeća. Vijeće danas nije ovdje zastupljeno. Volio bih da neke države članice budu ovdje danas i da čuju što imamo za reći. Možda šaljemo prvi, prvu poruku da nećemo popustiti da ćemo se boriti za to da 900 ljudi koji nije dobilo još naknadu štete da e, ostvaruju svoja prava i da dobe tu naknadu i pravdu na kraju svega. Hvala lijepa. Madame Gerling, sljedeća govornica. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mnogi ljudi razmišljaju o pitanju talidomida kao o povijesti, nečemu što se dogodilo krajem prošlog stoljeća i što je riješeno. Međutim, ništa ne može biti dalje od istine. Učinci talidomida nisu samo povijesni, oni traju, oni su u sadašnjosti. Mnogi e, od onih koji su preživjeli talidomidi i njihove obitelji već pate 50 godina i još uvijek pate i nemaju dobru financijsku potporu, ne mogu pokriti svakodnevne troškove i svakako ne mogu pokriti e, zdravstvene to, troškove. Ne, žele živjeti u luksusu, žele živjeti e, udobno i da nemaju kronične boli. Oni koji još uvijek rade teško zadržavaju e, svoje radno vrijeme i smanjuje im se mobilnost, a često e, imaju i drugih problema osim tog fizičkog problema. I što se događa kako bismo im pomogli? Različite zemlje u Europi su rješavale to na različite načine. A mi znamo da u Njemačkoj je vlada doprinijela fondu za preživjele kontegje e, štiftungom to je e, dobro priznanje njihove odgovornosti. Ali što onda sa ostalim žrtvama u Europi koje nisu dobile ništa ili vrlo malo? One još uvijek čekaju da njemačka e, vlada preuzme svoju moralnu odgovornost i da e, da relativno skromnu skromne, skromna sredstva koja svake godine su sve manja. Zašto smo to tu donijeli pred Europski parlament. Za mene to znači da možemo reći komisiji Molimo vas, gospodine Andriju Kajtis, pomognite nam da to prenesemo, da e, postignemo jedan sporazum koji će biti utvrđen za svaku od tih žrtava kako bi mogle živjeti ostatak života u udobnosti koja im je do sada e, niječena. Gospođa Besera Basterečeja. Hvala lijepa gospođa predsjedateljice, povjereniče. Zaista je nevjerojatno da danas raspravljamo na plenarnoj sjednici o jednom pitanju o nečemu što se dogodilo prije 50 godina. Danas žrtve još uvijek trpe od posljedica, međutim mnogi će se pitati što se dogodilo u svo to vrijeme. Mnoge od žrtava još uvijek traže pravdu još uvijek traže jamstva jednoga života sa e, minimumom dostojanstva. E, zato je dobro da smo donijeli zakonodavstvo kako bismo izbjegli e, druge takve katastrofe. Iako sadašnji model istraživanja i kliničkih ispitivanja nije dovoljan. Isto tako trebamo i naknadu štete e, toj djeci e, koja su e, sada odrasla jer oni ne mogu platiti zdravstvenu skrb koja im je potrebna i zato moramo ispraviti, ispraviti nepravdu koja je načinjena španjolskim žrtvama to su oni iz drugih zemalja su dobili pomoć svojih zemalja međutim u slučaju španjolske nijedna e, tvrtka ih se nije sjetila i zato su oni osuđeni na, e, na marginalizaciju E, zaista e, u španjolskoj e, udruzi za pomoć žrtvama taliomida vodi se borba i treba zaustaviti patnju tih ljudi i uspostaviti jedan protokol u Europskoj uniji koje zahtijeva to pitanje. Sva, sve žrtve u Europi koje su na kojima je učinak na kojima je, koje su žrtve talijomida moraju dobiti naknadu štete jer i to na jednak način kako ne bi bilo diskriminacije. Gospodin Ek, hvala. Herr Gospođo predsjedateljice, povjereniče, Katastrofa talidomida je jedna od najvećih katastrofa koje je prouzročila farmaceutska industrija. Nakon životinskih ispitivanja na talidomidu i neuspjeha tih ispitivanja došlo je do neuspjeha cijelog sustava. Usprkos tome, e, još uvijek je talidomid stavljen na tržište. U više od 50 zemalja on je reklamiran kao e, pouzdan proizvod i za trudne žene. Međutim, 5 do 10 tisuća djece rođeno je e, oštećeno zbog talidomida i bilo je jako puno e, pobačaja. Naknada štete za sve te žrtve je e, strašno nedovoljna. Tisuće njih nemaju ništa, ne mogu si priuštiti ni da plate zdravstvenu skrb. Europska unija mora pomoći tim žrtvama s obzirom da države članice su odbile to činiti. Sve žrtve moraju dobiti naknadu štete, više mirovine i jednostavniji pristup e, e, liječenju. E, oni imaju pravo na financijsku sigurnost u starosti, imamo dužnost da im pomognemo u tome. Ja sam potpuno uvjeren da sa jedinstvenim tržištem koje je uspostavila Europska unija trebamo uspostaviti jedan jedinstveni sustav za naknadu štete žrtvama takvih farmaceutskim e, katastrofama, iako je to izvan e, nadležnosti Europske unije. Ja sam član odbora ENVI i mislim da moramo imati e, stroža pravila za farmaceutske tvrtke koje funkcioniraju izvan i u Europskoj uniji. Moramo isto tako imati veću stopu prihvaćanja, a e, žrtve trebaju pravdu. Pravda je ono za što se moramo boriti. Mi u Europskoj uniji moramo pružiti tu pravdu. Povjereniče Andriju Kautis, Willy Brandt, e, bivši kancelar, je rekao da e, se politika mora temeljiti na etici. Hvala lijepo. Gospodin Nevans, Evans. Već nekoliko godina e, žrtve talidomida e, su tražile da se e, ostvari pravda. Mi i s obzirom da se njihove zdravstvene potrebe povećavaju, mi moramo osigurati da djelujemo, da djelujemo jer nismo djelovali prije. Znamo da se kampanja nastavlja kako bi sve činjenice došle na svjetlo dana s obzirom na ulogu njemačke vlade vezane za ovu katastrofu. E, kazneni E, postojalo i kazneni postupak vezan za cijeli taj skandal, a s obzirom da je da postupak rano završen, e, dosta, e, dosta dokaza nije, nije izneseno i, i kao rezultat toga žrtve talidomida nisu dobile naknadu. Neke žrtve su dobile određenu potporu, ali neki nisu dobili ništa. Mi želimo jednakost i pravdu za sve žrtve u svim zemljama. E, kao e, izabrani zastupnici želimo da e, se, da se zadovolje njihove buduće potrebe. Moramo imati jedan europski okvir kako bismo to postigli jer oni čekaju već 50 godina. Vjerovalo se da više od 10.000 djece širom svijeta je bilo pogođeno talidomidom. Međutim, sadašnja se znanja pokazuju da su te brojke još veće postoji jako puno dokaza o stalnom, stalnoj patnji i e, sve većim potrebama žrtava. Studije su provedene u Velikoj Britaniji i Njemačkoj koje pokazuju koliko su hitne te potrebe. Isto tako imali smo velike, veliku e, podršku u svim strankama e, u ovom domu kako bi ostvarili pravdu. Moramo sada djelovati kako bismo ispravili ono što je napravljeno krivo. Gospodin James. Gospođa James. Prvo želim e, e, prepoznati da postoje jako puno žrtava e, žrtvama taliomida U svibnju 2015. zastupnici u Europskom parlamentu u svim klubovima zastupnika inzistirali su da se nađe rješenje za skandal nedostatka djelovanja za hitne potrebe žrtvama talidomida. To je jedan problem koji je već 16 godina star. Tijekom tih 60 godina e, sustav i farmaceutske tvrtke su rasporedile sve moguće taktike e, odgađanja kako ne bi rješavale te potrebe. Sve te organizacije trebaju, e, svih njih treba biti sram zbog toga jer su e, koristili sve moguće rupe u zakonu i načine da odgode financijsku nagodbu. Potpuno je skandalozno i protivno e, ljudskom dostojanstvu da se ta situacija nastavlja. E, osobe koje su preživjele, koje imaju invaliditet su još uvijek ljudska bića i prema njima treba tako postupati. Oni trebaju jednu razumnu sumu kako bi se bavili sa, sve, sa e, svakodnevnim izazovima koji e, stoje pred njima. Ne smijemo ih iznanemariti. Za jednu e, instituciju koja govori o minimalnim plaćama i o ljudskim pravima za osobe bez invaliditeta, zašto je teško naći financijsku iznos koji bi omogućio žrtvama talidomida da isto tako žive normalni život koliko im omogućava njihov invaliditet. Ja pozivam komisiju, vijeće i zastupnike Europskog parlamenta da, da e, osude e, njemačku vladu i e, industriju za ovo nedopustivo kašnjenje. Devet e, mjeseci je dosta e, teško, ali 60 godina se ne može oprostiti. Sada dajemo riječ povjereniku Andriju, Andriju Kajtisu. E, dragi predsjedniče, hvala lijepa na mogućnosti da ovdje govorim danas. E, katastrofa talidomida nas danas podsjeća i uvijek će nas podsjećati na moguće tragične posljedice nedostatka e, regulatornog okvira e, za lijekove. Katastrofa talidomida je služila kao važan pokretač kako bi inspirirala da se donese zakonodavstvo o farmaceutskim e, proizvodima i da se zaštiti javno zdravlje. Ishod ove tragedije je e, strašan, međutim postoji još mnogi e, preživjeli koji žive s posljedicama, a one trebaju moralnu i financijsku potporu posebno e, s obzirom da se njihov, zbog toga što se njihovo fizičko i psihičko zdravlje pogoršava svakim danom ja i komisija trebamo naglasiti to pitanje i tražimo za potporu žrtvama. Ja sam se sreo sa žrtvama talidomida iz Velike Britanije, Italije, Španjolske i s njima sam raspravljao o njihovim zahtjevima. Treba naći dobro rješenje za sve preživjele kako bi njihova kvaliteta života se povećala. Ja sam e, poduzeo nekoliko koraka kako bi e, to učinio. E, u rujnu 2015. sam informirao pet zemalja i njihove vlade i sreo sam se sa predstavnicima preživjelih. Ja zahvaljujem preživjelima talidomida što su prihvatili moj poziv da sudjeluju na ovom događaju o 50 godina e, zakonodavstva o farmaceutskoj industriji da govore o toj temi. U listopadu sam se susreo sa zastupnicama Europskog parlamenta kako bih raspravljao o toj temi i kako bi podigao svijest o e, patnjama e, preživjelih u Europi. Nekoliko puta sam raspravljao o toj temi od početka mog mandata sa udrugama farmaceutske industrije. Prije par tjedana sam razgovorio pred ovim domom o kliničkim ispitivanjima, koliko se sjećate. Ova tema je blisko povezana i želio bih da farmaceutska industrija preuzme veću moralnu odgovornost. Isto tako treba priznati da članak 168 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije, a to je pružanje e, liječničkih usluga uključujući i e, dodjelu e, sredstava je u nadležnosti država članica. Kao što svi znamo, e, razne planovi za naknadu štete nisu stvar nadležnosti Europske unije. Zato komisija nije u položaju da uspostavi okvir za naknadu štete na europskoj razini on, on može samo podržati pronalaženje političkog rješenja na razini država članica kroz iskrenu suradnju. Potičem vas kao zastupnike u Europskom parlamentu da to prenesete svojim nacionalnim vladama e, konkretne potrebe preživjelih talidomida i potreba da se e, podrži njihova patnja Eh, je eh, odgovornost društva i odgovornost farmaceutske industrije da podrži žrtve. Eh, općenito govoreći kada se radi o pogreškama u upotrebi rijekova. Hvala. vam lijepo povjereniče. A sada u ime europskih pučana gospodin Mikolašik je to Zahvaljujem predsjedatelju. Poštovani kolege, prošlo je 60 godina otkada je taliomid stavljen na tržište pod nazivom Kontagan i to ne samo u Njemačkoj. E, dakle on se prodavao u 50 e, zemalja diljem svijeta u mnogim e, zemljama Europske unije i pokazalo se da taj lijek ima brojne nus pojave. Znatno je utjecao na embrije, postojala su e, također e, spontani pobačaj, e, došlo je do malformacija, unutarnji organi nerođene djece nisu se razvijali zbog toga što su majke uzimale taj lijek. Također lijek je izazivao umor, glavobolje, i e, druge e, poteškoće. Žao mi je što još uvijek nismo pronašli načina da žrtvama, ne samo u Njemačkoj nego i drugdje, osiguramo neku naknadu. E, postoje tisuće žrtava diljem svijeta, mnoga su djeca rođena mrtva upravo zato što su majke uzimale ovaj lijek. A sada u ime socijalista i demokrata, gospođa Cabezon Ruiz. Zahvaljujem predsjedatelju. Nus pojave ovoga lijeka bile su tako ozbiljne da su dovele do uvođenja farmakovigilancije u Europi, ali nije došlo do naknade za žrtve Dakle, žrtve i dalje trpe, a osobito zato što smatraju da su zaboravljene. Dakle, ne možemo samo pozivati tvrtke na društvenu odgovornost, već etičku odgovornost snose i naše države. To tražimo od komisije da koordinira pomoć koju moramo pružiti tim žrtvama. U Španjolskoj je donesena uredba prema kojoj se mora osigurati naknada žrtvama ovoga lijeka, ali sasvim je jasno da to što je do sada učinjeno nije dovoljno. Stoga inzistiram na tome da komisija treba koordinirati djelovanje država članica i da trebamo svi e, na pravičan način reagirati e, i pružiti pomoć žrtvama. U ime zelenih, e, gospođa Rivazi. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine povjereniče. Rekli ste da je na državama članicama je da obeštete žrtve. Ali ne govorite o direktivi koja nas je svih tiče, kao ni kolegica. Radi se o direktivi, o defektnim e, proizvodima iz 85. godine. Tu direktivu je potrebno izmijeniti, zato što ona podrazumijeva rokove koji više nisu aktualni. Dakle, e, žrtva može e, reagirati u roku tri godine od kad je spoznala da je nanesena šteta. Taj taj još jedan rok su previše kratki i što dovodi, što je posljedica. Pogledajte što se dogodilo e, što se dogodilo u e, Španjolskoj. 180 žrtava je, je podnijelo tužbu. Sud je odlučio da se rokovi nisu poštovali i e, laboratoriji koji je komercijalizirao e, talimodid e, zapravo nije kašnjen, kažen i to je zbog toga što direktiva, odnosno njezini rokove više ne odgovaraju stvarnosti. Isto tako je potrebno e, da se uspostavi uzročno posljedična veza između bolesti i, lije, i lijeka. Ali kod Njemaca je došlo do obrtanja tereta dokaza i to je nešto što treba riješiti e, kad će se revidirati direktiva. I treća stvar, e, isto tako postoje sekundarni e, učinci. To je nešto lijeka, to je nešto što uopće nije riješeno direktivom. U svakom slučaju treba natjerati ti laboratorije da obeštete žrtve. I to je nešto što spada u odgovornost Europe. Hvala. Mikrofon za predsjedatelja, molimo vas. A sada u ime Europe nacija i slobode, gospođa Bizoto. Hvala gospodine predsjedatelju. E, Talidomid je bio e, dan ženama e, u Europi koje protiv mučnine. Onda je u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj, Italiji su se rodile, rodila djeca sa strašnim malformacijama. Danas eh, ljudi žive E, sa posljedicama tog, e, tog lijeka. A krivac je jedna velika njemačka tvrtka i e, vlada Njemačke koja je skrivala to već 50 godina. Njemačka koja misli da je šef Europe i koja skriva loše strane tih njemačkih tvrtki. Država Njemačka je zapravo sudionik u tome i konačno govorimo danas u ovom domu o ovom problemu. Međutim, e, ja e, Nadja i toliko ljudi koji su imali e, posljedice talidomida slijede nas sada u ovoj raspravi. Mi želimo da se prizna i da nam se ispričaju i želimo pravdu. Želimo pravdu i za one majke koje se osjećaju krive, iako, to, iako ne trebaju e, biti krive zato što su uzimale tu straš, taj strašan lijek. Gospodin Dok. Oprostite, gospođa Dodds. Večeras e, želim ovdje e, reći e, koliko je važno da pružimo trajnu potporu žrtvama lijeka koji se naziva talidomid. Prije više od pet desetljeća bol i trauma koju je izazvalo propisivanje ovoga lijeka majkama odnosno trudnicama izazvalo izazvao je dalekosežne posljedice. Te posljedice osjećaju se i e, do današnjega dana. Postoje dokazi e, da e, postoji financijski trošak života sa posljedicama talidomida i naša, naša vlada u Ujedinjenoj e, kraljevini e, je nastojala pružiti neku pomoć i kompenzaciju, ali vlada Ujedinjene kraljevine nije jedina koja za ovo kriva. Vrijeme da njemačka vlada također preuzme svoju odgovornost i pruži pomoć žrtvama talidomida diljem Europe u Švedskoj, Španjolskoj i drugim zemljama. Procjenjuje se da je trošak između 18 i 25 milijuna eura, a to nije e, značajan trošak za jedno od najvećih gospodarstava u Europi, a istodobno taj novac značio bi vrlo mnogo obiteljima žrtava. Dakle, e, važno je e, da njemačka vlada preuzme odgovornost jer ova patnja neće sama od sebe prestati. Gospodin Veroan nije ovdje, zato gospodin Kaputo. Tragedija talijomida je pogodila mnoge države članice, a mnoge žrtve nakon pola stoljeća još uvijek traže naknadu štete. E, proizvođač tog lijeka 2012. E, tražio je ispriku od, e, za žrtve, ali nije dao naknadu štete. Treba započeti inicijativu na razini Europske unije kako bi dali potporu žrtvama i njihovim obiteljima i kako bi svi građani EU Europe koji su žrtve talidomida e, u stvari dobile e, tu naknadu štete. E, trebamo poticati države članice kako bi našle rješenje i dale naknadu štete tim osobama jer one i njihove obitelji trebaju konkretnu potporu. Gospođa McGuinness. Oprostite, koliko imam e, vremena, gospodine predsjedniče, koliko vremena imam na raspolaganju? Hvala. Prije svega važno je da vodimo ovu raspravu. Nadam se da me svi možete poduprijeti biti um, u tome što želimo čestitati onima koji su je pokrenuli. Dakle, od svih ljudi koji su mi nastojali lobirati sa različitim temama, moram reći da su oni to doista učinili nevjerojatno dostojanstveno. Treba im čestitati na iznimnom strpljenju njima kao žrtvama koji su stradali, koji su se toliko trudili da se i njihov glas čuje. U nedjelju naveče e, gledala sam televiziju, e, britansku televiziju i u našoj seriji Midcom e, pokazana je situacija u kojoj se rađa dijete sa posljedicama talidomida. Doista je bilo šokantno to vidjeti. Znamo da postoje ljudi koji žive sa posljedicama talidomida i mnoge vlade znaju da je potrebno nešto učiniti. Ne znam što će ova večerašnja rasprava tome pridonijeti, ali postoji moralna odgovornost i obveza da ne pustimo da ovo ostane po strani. Dakle, nije riječ o velikom iznosu novca, važno je načelo, načelo da se treba pobrinuti za te ljude. Zbog njihovog dostojanstva i zbog njihovog strpljenja treba nastaviti sa ovom kampanjom, a ne posustati nakon ove večerašnje rasprave rasprave. Hvala vam podpredsjednice Megines, a sada e, zastupnica Gentile. Hvala gospodine predsjedniče. Što se tiče žrtava talidomida, to je jedan događaj koji zaista je teški kamen na e, svijesti e, institucija, osoba i onih e, koji moraju nadoknaditi i moralnu štetu tim žrtvama. E, oko 1400 ih ima u Italiji koja je preuzela socijalne troškove zbog autonomnosti tih osoba kojima je oduzet dio njihovog života. To je nešto što zahtjeva dosta veliku pozornost, e, posebno u ovom parlamentu koji uvijek e, prihvaća pitanja socijalne pravde. Parlament i institucije moraju preuzeti odgovornost da donesu odluku, da traže konkretno djelovanje onih koji su sudjelovali u tom dramatičnom događaju. Hvala vam lijepo, zastupnik Peterle. Gospodine predsjedniče, najprije se zbila tragedija, nakon toga se zbilo, zbila nepravda i zato postoje moralne obveze. Dostojanstvo žrtava zahtjeva da ostvarimo napredak po ovom pitanju, a to znači da osiguramo naknadu onima koji su pretrpjeli zbog talidomida kako bi si mogli priuštiti određenu kvalitetu života neovisno o tome iz koje zemlje dolaze tko god je e, bio žrtvom talidomida mora primiti pravičnu naknadu. Komisija je govorila sa velikom osjetljivošću, no ja očekujem i mjere koje će osigurati da se pruži e, potpora žrtvama i njihovim obiteljima neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze. Mnogo toga možemo naučiti iz ove tragedije i doista mi je žao što nisu svi koji su stradali od talidomida dobili e, neku vrstu kompenzacije. E, važno je da budemo dosljedni, to želim naglasiti. Znam kako se s ovim problemom radilo prije govorimo o zdravlju, govorimo o znanosti i onda odjednom e, svatko to vidi u nekom drugom svjetlu. Postoje neke druge znanstvene mjere koje bi se mogle propitkivati na sličan način. Gospodin Zofoli. U, eh, u Europi imamo strašne posljedice zbog toga što smo eh, ženama dali takve lijekove na bazi talidomida i to je još uvijek problem za tolike osobe koje su preživjele, međutim imaju eh, strašne posljedice za zdravlje i zbog toga što stare trebaju sve veću zdravstvenu skrb. Mm, u posljednjim istraživanjima e, pokazuje se da u 21. zemlji postoje specifične potrebe za e, pomoć onima koji su preživjeli talidomid. Usprkos e, raspodjeli e, nadležnosti između Europske unije i država članice, smatram da komisija mora intervenirati i e, odlučno inzistirati na jednako postupanje prema svim žrtvama talidomida. Na taj način će prevladati nejednakosti ne samo između država članica, nego i unutar samih država s obzirom na godinu ređenja. Od skandala, od skandala talidomida e, stvorilo, izrađeno je prvo zakonodavstvo Europske unije o sigurnosti e, farmaceutskih proizvoda e, kako bi izbjegli takve tragedije. Međutim, ne smijemo ostaviti same te naše građane i njihove obitelji. Riječ ima zastupnica Šojdrova. Poštovani kolege, predsjedniče, povjereniče, mislim da je najvažnije suočiti se s prošlošću. Treba se pobrinuti da se greške ne ponove. Treba te žrtve, iako im se time ne može vratiti zdravljem. Ali to je nešto što im država duguje. Lijekovi, njihov razvoj, zdravstvena skrb, sve je to nešto što se ne može prepustiti slobodnom tržištu jer se radi ljudskom životu. E, Češko ministarstvo zdravlja nas je obavijestilo da ne smijemo zaboraviti na slučaj talidomida koji je e, ugrozio ljudsko zdravlje. Možda je to povezano s činjenicom da se u Čeho-Slovačkoj nije e, koristio taj lijek, pa onda nema niti žrtava, ali podržavam kolege iz Njemačke, Velike Britanije i Španjolske koji se zalažu za obeštećivanje žrtava. U budućnosti doista trebamo biti razboriti pri razvoju novih lijekova. Prioritet je zdravlje, a ne dobit farmaceutskih kompanija. Uvjerena sam da Republika Češka ima dobre prakse u tom smislu jer je prevencija jako stroga prilikom komercijalizacije novih lijekova. Hvala. Zastupnica Stiller. Hvala vam lijepo za preživjele koji su žrtve talidomida. Iznimno je važno um, to da žive neovisno što je to dulje moguće ja imam takvu žrtvu u svojem u svojoj izbornoj jedinici važno im je da sami mogu donositi svoje odluke što je to dulje moguće da mogu sami obavljati svakodnevne zadaće e, njemačka vlada može im to u tome pomoći budući da žrtve talidomida sada dolaze u novu fazu u svojem životu u kojem im je potrebno osigurati e, dostojanstvo i neovisnost. E, za žrtve diljem Europe iznimno je važno da im njemačka vlada osigura pomoć. I evo, ovo tema nas je sve ujedinila ovdje u parlamentu kao što to i treba biti i doista se nadam da je ovo početak e, toga kada se o ovoj temi neće govoriti u našim uredima i hodnicima ovoga parlamenta nego ovdje u vijećnici gdje se o tome i treba raspravljati. Zahvaljujem. Zastupnica Gardini, minutu, izvolite. Hvala. Ja bih počela ne sa činjenicama koje su već e, podsjeća, na koje ste nas već podsjetili, nego sa riječima predsjednika e, sa riječima predsjednika e, udruge za talidomid. Zbog e, žrtava se stvorila farmakovigilancija i ispitivanje lijekova prije stavljanja na tržište. Mi smo prošle godine proslavili 50. godišnjicu prvog zakona o e, zaštiti lijekova u Europi. Danas govorimo zaista o jednoj tragediji koja nije riješena već 50 godina koje su pogodile i laži i ostale stvari, a to je E, bilo e, opterećenje za tisuće žrtava i njihovih obitelji. Sada je došao trenutak da djelujemo. Gilles Deleuze, francuski filozof, je rekao da nismo odgovorni za žrtve, nego smo odgovorni pred žrtvama. I pred tim žrtvama ne možemo se opravdavati. Moramo e, obeštetiti te ljude, to je nemoguće. Međutim, moramo im dati naknadu štete koji će im omogućiti da e, pokriju troškove koji im trebaju zbog, njihove, njihovog fizičkog stanja koji se pogoršava zbog starenja. E, nadamo se da ova rasprava neće ostati samo rasprava. Tražim od vas, povjereniče, e, da budete e, e, medijator kako biste našli rješenje između svih sudionika i vlada koje su uključene kako bi sve žrtve dobile pravdu i dostojanstvo. Hvala povjereniče. Sada gospođa Estaras Feragut, minuta i pol. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što smo rekli, prošlo je 50 godina od holokausta. E, i to je zapravo 50 godina sramote. E, uporaba taladomida dovela je do malformacija kod novorođenčadi. Suci su govorili o greškama kao da su greške nešto čime se može e, okvalificirati kršenje ljudskih prava ekonomski interesi su stavljeni pred e, interesima zdravlja. I tražimo u tom smislu pomoć komisije. Naravno, farmaceutska kompanija koja je proizvela i komercijalizirala taj lijek, kao i oni koji, kao što je odgovorna njemačka vlada koja je omogućila stavljanje na tržište tog lijeka. Španjolska je jedna od zemalja gdje žrtve i dalje nisu dobile nikakvu naknadu štete. Danas u Europskom parlamentu možemo napraviti puno, jer imamo priliku braniti, odnosno štititi ravnopravnost svih. Bitno je da Europa to ne zaboravi. Brojni ljudi pate od, zbog nepravde i zbog talidomida. Nepravda sasvim sigurno ne pomaže žrtvama i stoga pozivam e, komisiju da odabere stranu. Hvala. Idemo sada na spontano javljanje. Prvi je gospodin Pospišil. Ja sam s Hvala gospodine predsjedavajući. Jako sam emotivno pratio ovu raspravu i htio bih zahvaliti autorima koji su otvorili ovu raspravu na plenarnom zasjedanju. Čuli smo užasne činjenice gdje 900 žrtava nije dobilo naknadu štete. E, čuli smo da vlade okreću leđa žrtvama, a povjerenik je govorio da je susreo žrtve ove tragedije. I isto je tako rekao da tragedija, odnosno obeštećenje žrtava nije u nadležnosti Europske unije Međutim, e, mi smo izabrani od europskih građana na slobodnim izborima i mislim da moramo stvoriti stvarni pritisak na europske vlade kako bi riješile ovaj problem. Stoga e, tražim od povjerenika da ne odustane od rasprave sa žrtvama, već da komisija izvrši pritisak na vlade da pritisne e, farmaceutsku industriju kako bi žrtve dobile naknadnu štetu dobile naknadu štete kako bi mogli dostojanstveno nastaviti živjeti. Gospodina Garcia, hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih se pridružiti kolegama koji su branili tu veliku damu. Ali također bih htjela obraniti žrtve talidomida u Španjolskoj koje nisu obeštećene. Mislim na žrtve i na njihove udruge koje su u kontinuiranoj borbi za svoja prava. Trebamo učiniti sve kako se ta drama ne bi zaboravila. Nevjerojatno je da gospodin Gonzales Pons i drugi e, članovi e, E, pučke stranke nisu ništa napravili. Socijalisti su bar nešto napravili u Španjolskoj, ne dovoljno, ali ova druga vlada nije napravila ništa. Više od 50 godina kasnije žrtve talidomida se diskriminiraju u Europi. I stoga trebamo dati europski odgovor, jer u protivnom će biti dvostruko e, diskriminirane. Dva puta će biti žrtve. E, gospodine povjereniče, e, pokažite empatiju prema žrtvama. Radi se o španjolskim žrtvama koje su rođene u vlastitoj zemlji bolesne i zapravo su žrtve dvostruke diskriminacije. E, gospodin Marijas, pitanje talidomida nas doista brine e, i u odboru za predstavke, jer smo primili žrtve, čuli smo sve argumente i znamo da se treba postići napredak e, u pogledu ovog da se o tome treba razgovarati na plenarnom zasjedanju, što činimo sada. To je nešto što se prije svega odnosi na Španjolsku jer je Frankov režim kamuflirao e, situaciju, nije ni na koji način reagirao, ali to vrijedi i za Belgiju, Njemačku i za neke druge zemlje. I što mi činimo, treba u svakom slučaju predvidjeti određenu naknadu štete za žrtve, ta naknada štete treba biti isplaćena od strane njemačkog farmaceutskog poduzeća, ali i od njemačke države koja ima ogromnu odgovornost zato što nije e, osigurala provedbu testiranja tog lijeka koji je imao sekundarne učinke E, međutim tu su i druge vlade koje su e, dopustile e, komercijalizaciju tog lijeka. Ovo pitanje je i dalje vrlo aktualno i gospodine povjereniče potreban nam je odgovor. Potrebno je i da komisija uloži dodatni napor iako to ne spada u nadležnost komisije. Hvala. Sada predajem riječ povjereniku Andruji Kajtisu gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Naravno, u u potpunosti se slažem sa svima vama, ali učinimo sve to zajedno, jer sam bio jako uključen u same detalje. O tim stvarima sam s vladama razgovarao. Razgovarao sam i s farmaceutskom industrijom. Isto tako sam pratio situaciju s donošenjem e, odluka u tom pogledu. Naravno, nije točno e, da ništa nije napravljeno. Neke stvari su napravljene, ali to je minimum. Jer ti ljudi su danas sve stariji, one se suočavaju s novim problemima i moramo vidjeti kako danas pružiti potporu tim ljudima. Ja bih htio čuti vaše ideje kako riješiti ove probleme jer mi smo analizirali pravno stanje, htjeli smo vidjeti na koji način to riješiti, ali to nije lako. Nije dovoljno reći povjereniče, jeste li spremni napraviti ovo ili ono. Ja sam spreman raditi danas, sutra, preksutra, ali situacija je jako teška. Ja sam liječnik i ja bih vas pitao, možda je moguće nastaviti, i naravno možemo razgovarati o tome s nacionalnim vladama. Matijas je spomenuo um, pitanje zašto vijeće ovdje nije zastupljeno. Vi imate uticaj. Ja želim da izvršite pritisak na vlade, a možda je isto tako moguće postići e, napredak i da se o tome e, razgovara i na razini vijeća. Ja ću to napraviti, to je moja obveza ali isto tako i ja želim zajednički akcijski plan. Kako postići napredak? Zajedno. Razgovarao sam prije dva tjedna s, e, s farmaceutskom industrijom. Pitao sam, pitao sam ih jeste li svjesni da je to vaša odgovornost? Ja sam vrlo otvoren, ja sam spreman na suradnju Molim vas, pošaljite mi svoje prijedloge. Znam, e, spomenuli ste direktivu, možda postoji mogućnost za uvođenje novih zakonodavnih akata, ali su nam potrebni instrumenti. Nisu dovoljne same izjave, to nije dovoljno, potrebni su nam rezultati i otvoren sam zato i dalje ću pratiti e, ovo pitanje i istraživat ću mogućnosti za olakšavanje dolaska do e, olakšavanja i rješenja za preživjele. Ali ne radi se samo o njemačkoj vladi, to je španjolska. Znam da španjolska vlada nije napravila dovoljno iz prema ovom mišljenju, ali trebamo razgo, e, zajedno razgovarati. Španjolska, Ujedinjena kraljevina, Švedska, Njemačka, a tu je naravno i industrija. Trebamo vidjeti kako postaći napredak po ovom pitanju. Potrebna su nam praktična rješenja. Ja ću dati sve od sebe, ali isto tako tražim i od vas da budete vrlo aktivni, da razgovarate s e, vašim nacionalnim zastupnicima da možda potaknete da se o tome razgovara i na nacionalnoj razini, da možda pozovete, odnosno potaknute e, odbore na nacionalnoj parlamentarnoj razini da se o tome razgovara. Ovo je doista jako ozbiljno pitanje. Hvala. Thank you, Commissioner, for your engagement. La discussione è chiusa. E, time zatvaramo raspravu. E, imamo izjavu komisije